U dogovoru s klubovima predlažem izmjenu dnevnog reda za sutra u četvrtak i to izvanredna rasprava o smrtnoj kazni u Indoneziji bez odluke. To će biti prva točka dnevnog reda sutra poslije podne. Nakon tog pojašnjenja će su uz predviđena očitovanja predstavnika klubova i e, rasprave rasprava je u 16.30. Imali prigovora? Nije slučaj, znači e, izmijenjali smo dakle dnevni red.